Dobro vam jutro. Dobrodošli na današnji sastanak Odbora za vanjske poslove. 9 sati i 6 minuta i mislim da bismo trebali početi. Iako je za neke od naših kolega još uvijek vrlo rano. Prelazimo na prvu točku e, dnevnog reda, to je usvajanje dnevnog reda. Ako nema prigovora s vaše strane, predlažem da e, usvojimo dnevni red. Potom druga točka, možemo odobriti zapisnik našeg zadnjeg sastanka petog e, veljače. Ako nema s vaše strane komentara, ti zapis, taj će zapisnik se smatrati usvojenim do eh, kraja ovog sastanka. Sada Prelazim na treću točku e, dnevnog reda. Imam dva priopćenja predsjednika. Prvo, želim vas e, podsjetiti da e, iz ljubaznosti prema našim glav, govornicima glavna vrata će ostati zatvorena tijekom razmjene mišljenja. Ako trebate napustiti ovu dvoranu prije kraja rasprave, molim vas da koristite pokrajnja vrata jer je poprilično uznemirujuće kada se neprestano otvaraju i zatvaraju vrata. I još jedna stvar i želim e, da pošaljete e, i e, mail svim koordinatorima klubovama kao što znate tijekom sastanka 21. siječnja ja sam pokrenuo pitanje izboru preostalih potpredsjednika našeg odbora Sedam je mjeseci od kada smo se konstituirali kao odbor i tijekom tih sedam mjeseci mi smo jedini odbor u Europskom parlamentu koji je funkcionirao samo s jednim potpredsjednikom, što naravno tom e, potpredsjedniku, odnosno, odnosno e, predsjedniku stavlja veliku odgovornost, budući da je uobičajeno da odbor funkcionira sa četiri potpredsjednika. Zbog, zbog toga sam na e, 16. E, ožujka stavio na dnevni red izbor preostalih potpredsjednika kako bismo konačno, i naglašavam konačno, kako bismo potpuno dovršili predsjedništvo našeg odbora. Dakle, odbor, e, odluka treba se donijeti 16. ožujka. Ako biste, molim vas, o tome mogli izvijestiti koordinatore e, klubova tako da e, smo donijeli tu odluku. A sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda i želim dobrodošlicu našem prvom e, gostu govorniku, gospodinu Davidu Bisliju izvršnom direktoru Svjetskog programa za hranu Jedinjenih naroda. Isto tako želim dobrodošlicu gospođi Alziri Ferreira, je li ona ovdje? Očigledno nije. Dakle, David Beasley, dobrodošli. Drago nam je što ste s nama danas. I Europska unija i Svjetski program za hranu imaju dugotrajnu suradnju o humanitarnim operacijama, operacijama hitne pomoći u kriznim područjima. Suradnja između Europske unije i Svjetskog programa za hranu ne samo omogućuje povećanje kapaciteta Europske unije da zaista učinkovito e, dostavi e, pomoć, ali isto tako dolazimo do vrijednih informacija o humanitarnoj situaciji na terenu E, naša razmjena mišljenja je pravodobna, omogućit će proširenje suradnje između Europske unije i svjetskog programa za hranu. Željeli bismo, gospodine Bizli, od vama, od vas čuti kako e, je, kakva je vaša procjena e, humanitarne situacije, situacije u Venezueli. Dakle, izvolite, imate riječi. Dopustite da na početku kažem da komentiram a onda ću odgovoriti na vaša pitanja vezano za bilo koju krizu, odnosno situaciju u svijetu. Mi smo najveća eh, humanitarna operacija na svijetu. 2019. naš eh, eh, naš je proračun bio 1,3 milijarde prije tri godine. Ja sam bio, nevoljko sam se priključio sustavu UN-a zato jer sam imao mišljenja da je UN vrlo ne učinkovit. Sada sam najveći obožavatelj svjetskog programa za hranu. Mislim da je to najučinkovitija, najdjelovotvornija organizacija na zemlji. I e, ja sam jedan od e, vođa koja utvrđuje ciljeve e, i želim da se oni postignu. Što se tiče svjetskog e, programa za hranu, mi imamo strategiju za svaku zemlju u kojoj djelujemo i želimo postići da više u tim zemljama nismo potrebni. Krize u svijetu se povećavaju nevjerojatnim brzinom. 2019. bilo je jako loša godina, a 2020. bit će još i gora. Kada pogledate u e, krize s kojima smo e, e, suočeni, naš proračun sa 4,5 povećan je na više od 8 milijardi i proračun se povećava zato jer smo u strateškoj poziciji da iskoristimo vrijednost dolara dok Europska unija u SAD i drugi donatori u svijetu zato jer ljudi svačaju da konkretna i moćna, moćni odnos između sigurnosti, i sigurnosti hrane zato UN je donio rezoluciju o sigurnosti hrane i to prošle godine po prvi puta i vrlo jasno pokazuje stvarnost. Bez sigurnosti hrane neće biti ni druge sigurnosti. Dobra e, e novo zadnjih 200 godina je da unatoč činjenici da je stanovništvo e, zemlje povećano na s 1,7 na 7,5 milijardi e, količina gladi i ekstremnog siromaštva značajno se smanjilo. Dakle, u siromaštvu je 95% ljudi živjelo je u siromaštvu. Dakle, stvaramo sustave u cijelom svijetu koji smanjuju siromaštvo, povećavaju e, bogatstvo. Dakle, e, ostvareni osvareni su veliki napreci, međutim, dok to kažem, manje od 10% e, ljudi i dalje žive u ekstremnom siromaštvu. Prije nekoliko godina to je bilo 70, e, više od 770 milijuna ljudi. Danas se radi od 820 milijuna ljudi. Dakle, po prvi puta stopa gladi se poveća, a onog ekstremne gladi, dakle, oni koji su zapravo na rubu gladi, e, smrti od gladi, se povećao sa, 105, sa 80 na 115 milijuna ljudi. I ono što je što je potrebno, što vam mogu reći e, u, ime svjetskog programa za hrane. Kada hranite, viš, e, hranite više od 85 milijuna ljudi i kada pogledate e, kada, kada gledate, ako ste negdje prisutni dvije, tri godine, onda znate da ste upoznati sa situacijom. Vidimo prognanike, izbjeglice zato jer smo na terenu, sudjel, e, dakle radimo s ljudima koji su ranjivi, koji su pogođeni e, krizama, e, uzrokovanim prirodnim katastrofama ili čovjekom ono što dovodi do snažnog porasta gladi u dugom razdoblju je prvi i glavni razlog su upravo sukobi, bilo da govorite o Siraku, Jemenu, Iraku, e, Alžir, a drugi e, učinak jest, su klimatski ekstremi. Dakle, ako se radi o orkanima, ciklonima, e, što se događa kao ili pak recimo suša, poplava, i moji konzervativni e, prijatelji u SAD-u kaže ako pogledate e, e, godišnju, godišnje padaline ili u godišnje temperaturi, ali da gledate sezonske promjene postoji u jednom području više suša, u drugom području više poplava što dovodi milijune ljudi širom svijeta, posebno u Saharskoj rani koji su neprestano pod utjecajem klimatskih promjena. Dakle, kada uzmete sukobe, klimatske promjene i onda to povežete sa ekstremističkim skupinama kao što su IS, e, ISIL, Al-Qaida, e, e, Boko Haram, onda vi počnete svačati zašto je regija Sahela destabilizirana. Ako bi vi prije dvije godine pitali što je dobra vijest. E, Sudan ne može postati dobra vijest u Africi, tada bih vam rekao, no uz sve naše napore nekoliko e, proteklih godina Sudan postaje čarobna, e, čarobno mjesto u povijesti. Ja sam vrlo optimističan, ali isto tako i vrlo zabrinut. Dakle, optimističan zato jer vodstvo se okuplja, dakle vodstvo koji kreće u novom smjeru, želi napraviti prave stvari i zamolio sam vodstvo u Sudanu kao i vođe eh, pobunjenika da nam pruže pristup onim područjima gdje nismo imali pristupa posljednjih 20-30 godina i zaista se ostvarila izvrsna suradnja tu e, smo ostvarili dakle, suradnju sa nekim vođama e, pobunjeničkih skupina, ali sam istodobno i vrlo zabrinut, jer nisam siguran da međunarodna zajednica pojačava strateški e, sveobuhvatne napore kako bi zapravo stabilizirala te nove početke. Ako strateško brzo ne ostvarujemo napredak, E, situacija bi se mogla pretvoriti u nešto mnogo gore od onog što smo imali. Ako se to dogodi, onda ćemo stvoriti nestabilnu situaciju koju uopće nećemo moći e, zamisliti. Somalija, Etiopija su vrlo e, nestabilni. Somalija se pokušava krenuti u pravom smjeru. Burkina Faso je pod utjecajem ekstremističkih skupina, dakle situacija se pogoršava. I kada vam predstavljam tu dinamiku u području Sahela, nekoliko proteklih mjeseci tisuće ljudi su bile ubijene i to polovica njih su civilni građani, e, zatvaraju se škole, e, bolnice zbog ekstremističkih skupina. Nek, pročitao sam izvješće o SAD koji e, se recimo e, povlači vojno iz područja Sahela nazvao sam neke od svojih prijatelja iz e, od, odbora za obavještajne poslove i vojne poslove rekao sam im ako vi to napravite bit će to katastrofa moja uloga nije sigurnost u vojnom smislu već u smislu sigurnosti hrane stoga imate vaš doprinos E, sigurnosti u Sahelu. Dopustite da kažem jer je puno je e, propagande o SAD-u. Mogu vam reći e, s obje strane Avenije Pensilvan. Kada sam došla u svjetski program za hranu, proračun iz SAD-a bio je 1,9 milijardi dolara 2016. imali smo više milijardi. Dakle, sada proračun iz SAD-a jest 3,4 milijarde dolara. Kažem to zato jer poruka koju dobivam od predsjednika Trumpa i demokratskih i republikanskih vođa u Senatu, recite europljanima da pojačavamo e, naše napore, svačamo situaciju na Bliskom istoku, e, u Sahelu i, i rekao sam im da Europska unija, Njemačka uk e, i druge europske zemlje također pojačavaju svoje napore. Dakle, hvala vam što je Europska unija je dala više od 600 milijuna dolara E, ukupno 2,5 milijardi dolara 2019. Dobra vijest da međunarodna zajednica jača svoje japar, međutim loša vijest je, i žao mi je što to moram reći, to neće biti dovoljno. Europska unija, države članice, SAD i druge e, druga tijela morat će ojačati svoje napore i to nevjerojatnom, e, na nevjerojatnoj lazini. Ono što će biti potrebno za stabilizirati neke od tih afričkih država s kojim su suočene sa krizama s kojima su prije e, nisu bile suočene je e, do sada neviđen. I ako se to ne dogodi, posljedice će biti katastrofalne. E, nismo se naravno pozabavili temeljnim problemima e, u Siriji. Da vam dam nekoliko konkretnih primjera. Da bismo Sirica e, održavali i podupirali u Siriji, to je trošak je 50 centi u samoj Siriji. Recimo da Sirijac koji živi u Damasku, ako je u Briselu ili Berlinu, onda je taj humanitarni paket 50 do 200 eura dnevno. Plus, oni ne žele otići od kuće. Kada pitate e, izbjeglice, prognanike i zemlje, kao što to mi radimo, da znamo e, da će se E, da će ljudi se preseliti dva ili tri puta unutar zemlje prije nego što odiđu iz svoje zemlje. Bilo da se radi o Mali, Libiji, Burkini Faso. Dakle, ljudi ne žele otići iz svoje zemlje. E, dakle, e, emigracija se može eliminirati ako se bavimo temeljnim uzracima. Ako to ne radimo, onda su posljedice vrlo teške. Mogao bih jako puno još govoriti, e, dakle, ono što se odvija pred našim e, očima. Dakle, koronavirus, Italija, Sirija i mnogo drugih e, mjesta, dakle, situacija je vrlo loša. Mi smo oružje mira oružje pomirbe i po mome mišljenju mi smo na prvoj liniji obrane od ekstremizma Eh, migracije iz nužde i to je eh, i zbog toga je vaša ključna toliko važna. Ja bih zaista mogao puno govorio i, eh, govoriti vam o pojedinosti o situaciji u tim zemljama. Sjevernoj Koreji, Jemenu, Siriji, molim vas ne oklijevajte govoriti. Znam da imamo ograničeno vrijeme na raspolaganju i gospodine predsjedniče, ja bih pozvao zastupnike da posjete naše sjedište kako bi vidjeli jedan e, dinamiku e, ljudi Također imamo e, zemljopisne karte koje govore o rutama krijumčarenja ljudi, e, droge, e, oružja, naravno s čime smo suočeni na terenu, s čime su ljudi suočeni na terenu i jedna kratka priča. Mi smo prvenstveno u povijesti donosili probu, a sada radi se o jednom drugom modusu operandije. svijet je različit. Dakle, program je, programi koji su stvoreni 50 ih 60 70 bili su e, ograničeni, a sada o, e, ohrabrujemo vlade u cijelom svijetu da stvaraju jednu fleksibilnost. Jer način kako pristupamo e, problemima danas je različit od onoga kako smo to činili prije 30-40 godina. Naravno, trebamo fleksibilnost kako bismo ostvarili humanitarne ciljeve, recimo, u području Sahela. Mogli smo, dakle, radimo s korisnicima uh, oni nisu oni žele preživjeti, oni ne žele pomoć izvana, oni žele biti slobodni i neovisni. Dakle, e, tu imamo program e, koji ne samo pružamo pomoć u hrani, već isto tako osposobljavamo korisnike za razvoj poljoprivrede. Zapravo, mi smo omogućili poljoprivrednu proizvodnju na površinama polovice same Belgije. E, dakle u usporedbi samo e, imamo i video koji će nam govoriti o polumjesecu u jednom području. Dakle, to su područja gdje su žene potlačene. Ali mi isto tako surađujemo sa ženama kao i sa muškarcima. I nevjerojatno je e, vidjeti kako žene postaju glavne okosnice subjekti koji e, surađuju zajedno sa svjetskim e, programom za hranom i ne samo da se radi o prehranjivanju svoje obitelji i svoje selo, već isto tako proizvodimo za tržište. Dakle, e, oživljavamo poljoprivrednu proizvodnju, također uz, uvodimo prehranu za, za djecu u školi i time smanjujemo e, utjecaj ekstremističkih skupina. Također rane, e, e, rane trudnoće djevojčica također se drastično smanjuju i možete zapravo kvantificirati svaki od tih fenomena e, ekonomski. Puno je jednostavnije baviti se sa, e, e, sa glavnim uzracima e, nego da se bavite s njezinim sa posljedicama. I svaka europska zemlja bi se za to trebala brinuti. Hvala svima vama, a sama se obraćam i slobodan sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Thank you, David. Hvala, David Beasley na ovim uvodnim izjavama. Dragi kolege i kolegice, imamo oko 30 minuta za razmjenu mišljenja s našim gostom, izvršnim direktorom e, e, svjetske, e, svjetskog programa za hranu. Zanimljivo je bilo kad ste govorili o Sudanu. Jer mi ćemo ići sa izaslanstvom u Sudan početkom travnja, pa mislimo da je to vrlo zanimljiva zemlja i zaista je optimistično čuti vaše pozitivno mišljenje o situaciji u Sudanu u usporedbi s onim što inače čujemo i čitamo. Sada vam dajem riječ. Pokušajte svaki e, govoriti ne više od tri minute. Prvi je gospodin Kubilijas. Hvala lijepa. Bilo je zaista impresivno ovo što radite. Imam nekoliko jednostavnih pitanja. Rekli ste da je proračun se povećao od 4,5 na 8,5 milijardi. Kakav proračun biste željeli imati jer ste rekli da to nije dovoljno? A drugo je vezano za klimatske promjene. I koje su vaša predviđanja? Ako se složimo da se zaista događaju klimatske promjene i da se temperature dižu, znači li to da e, će problemi u Africi se i pogoršati? Koja je vaša procjena? Što mislite da će se dogoditi za desetak godina? Imate li kakve procjene? Kakav proračun ćete morati imati kako biste stabilizirali tu situaciju? Želite li odgovarati na svako pitanje ili sve zajedno? Gospodine e, ministre, mislim da je recimo odgovor oko 12 milijuna dolara, e, ne, milijarde dolara, da, milijarde, 12 milijardi dolara, ali to je više e, neki hitni humanitarni kontekst. Mislim da kada bismo zaista mogli imati sigurnost opskrbe hranom, trebalo bi to imati, trebalo bi imati više, posebno kratkoročno. Kada se radi o strateškim programima, i filantropija i humanitarna pomoć neće pomoći ukoliko se ne radi o nekoj kratkoročnom hitnom slučaju kao što je neki ciklon, ali oko 12 milijardi dolara. Što se tiče klimatskih promjena, tu ja svojim prijateljima govorim kada imaju različita mišljenja o klimatskim promjenama. E, što uzrokuje klimatske promjene? Ostavljam to vama da odlučite. Međutim, vidim što se događa na terenu i što se mijenja na terenu i ono što mi vidimo na terenu. Mi predviđamo da sljedećih 20-30 godina bit će 200 milijuna e, raseljenih, unutarnje raseljenih osoba ili raseljenih osoba zbog klimatskih promjena. 95 milijuna ljudi sada e, je već dramatično pogođeno klimatskim promjenama. Oko 29 milijuna ljudi su na rubu e, gladovanja samo zbog klimatskih promjena. Od 115 milijuna o kojima sam prije govorio. Ono što bismo mi željeli Daću vam primjer Afganistana u Mazar Šariju. Tradicionalno bismo jednostavno donijeli neku robu i dali je ljudima recimo u Mazral Šariju imali biste velike poplave koje dolaze iz, iz planina ili biste imali sušu. I u ovom slučaju mi govorimo sada sa donatorima u Sjedinim državama, umjesto da donosimo robu izvana, dajte nam novac ići ćemo poljoprivrednicima u produktivnim područjima Afganistana i onda ćemo se dogovoriti, dobit ćemo ovu e, kvalitetu, ovu količinu e, vezano za ovu cijenu i onda ćemo dobiti e, više operacija, aktivnosti. Dakle, uzimamo isti dolar i iskoristimo gospodarske mogućnosti u jednom dijelu Afganistana onda e, nosimo robu u Moze al kažemo dajemo vam ovu robu, ali želimo raditi s vama kako bismo rehabilitirali samo okruženje, e, prilagodili e, i to, tu vodu koja dolazi iz iz planina da ju iskoristimo i onda kada dođe do suše možemo tu vodu odvesti u dolinu. Rekao sam što mislite, kako je sada život drugačiji? I on je ponosno tamo stajao i rekao mi je, naša djeca više ne odlaze iz domova. Naša djeca više se ne pridružuju talibanima ili nekakvim e, protuvladinim snagama, jer sada znaju da imaju vodu, da imaju navodnjavanje i ne dolazi ni do poplava i više e, nismo tamo potrebni kao što smo bili prije. I tu je razlika. Dakle, kada ulazimo u neko područje moramo rehabilitirati zemlju, i planiramo između 607 milijardi, eh, posaditi od 607 milijardi eh, stabala. Milijuni i milijuni stabala su posađeni, rehabilitirali smo velika područja zemljišta, izgradili smo oko 15 eh, tisuća kilometara cesta, tisuće i tisuće kanala koji provode vodu kako bi ljudi dok mi razmišljamo o tome što uzrokuje klimatske promjene i u svijetu tražimo rješenja, ljudi na terenu će umirati ukoliko mi odmah ne pomognemo. Dakle, mi dajemo kratkoročna rješenja kako bi oni u međuvremenu preživjeli. A to je dramatična i dinamična razlika na terenu u usporedbi sa prije nekoliko godina. A uopće ne govorimo o Južnoj Africi, e, međutim radi se o velikoj, velikim, velikim zabrinutostima. Mi u različitim ministarstvima razmišljamo kako bi dobili veću fleksibilnost sa sredstvima i dobili bolja rješenja, jer stvari nisu onako jednostavne kao što su bile prije 30 godina. Hvala. Sljedeći je gospodin Šimišević eh, iz SED-a. Hvala lijepa. I bilo je izaslanstvo ovoga parlamenta koje je e, posjetilo vaš stožer u Njujorku prošlog listopada i moram reći da ono što je predstavio e, e, zamjenik glavnog tajnika je bila jedna od najimpresivnijih prezentacija za mnoge od nas. Također želim reći da ono što ste nam danas vi predstavili ne samo da je bilo zanimljivo, nego i izuzetno važno i mislim da aktivnosti Ujedinjenih naroda u ovom području zaista treba cijeniti. Imam pitanje. Kao što shvaćam, sve više prilika, u sve više prilika umjesto tradicionalne pomoći u smislu hrane, vi ili opskrbe hranom, vi odlučujete podržati E, rješenja e, gladi sa gotovinom, s novcem. E, I drugo, spomenuli ste Sjevernu Koreju i druge zemlje. Moram reći da sam iznenađen, to je nova informacija za mene. Možete li vam dati malo više informacija o tome? Dobro, želite li odmah odgovoriti? Kada sam ja stigao prije tri godine, dosta sam se kolebao vezano za te novce zato što oni mogu pasti u, u krive ruke. Međutim, isto tako moj tim je objasnio kako koristimo taj novac, kada ga koristimo i koje su prilike da pokažemo donatorima da zaista te novci stižu u ruke pravih ljudi. I kada sam stigao, bili, imali smo 100 milijuna dolara u transferima. 2019. E, recimo naš, naš e, trošak je bio 2,1 milijardi dolara. I dati ću vam jedan dobar primjer. U Jemenu gdje Huti e, zaustavljaju pomoć u hrani i isto tako cijene se sve više dižu e, kao što se događa i u Siriji u ovom trenutku. Neću sada ulaziti u detalje dinamike Hutija, međutim u nekim, ako u nekim područjima ne koristimo e, robu nego novac i imamo biometrijske podatke kako bismo vidjeli da svaki korisnik dobije zapravo to što treba, Dakle, mi hranimo 12,8 milijuna e, jemenaca od e, velikog broja ljudi. Dakle, to znači 17 milijuna dobiva e, hranu kroz, kroz tržište. Ako dođemo sa programom novca, to će stimulirati lokalno gospodarstvo, što će opet smanjiti cijene robe, što će pomoći ostalim 17 milijuna ljudi. I zato tražimo od vlada i od Sjedinjenih država jer povijesno smo samo slali robu, prije pet godina samo robu. Međutim, danas od 3,4 milijarde oko 58 do 60% je u novcu. Ono što traže od Europske unije da se e, stavlja novac tamo gdje je to primjereno, zato što nam to daje veću fleksibilnost. Zato tražimo od vlada dajte nam novac, naravno ako nemamo dovoljno potpore onda uzimamo sve što možemo. Međutim, s novcem e, nekad kupujemo i robu, jer u nekom okolišu kao u Siriji i u nekim drugim mjestima ne postoji uopće tržište, dakle ne postoji trgovina i onda zapravo morate donijeti robu i hranu ali ako postoji dosta stabilna tržnica i tržište i ako možemo e, koristiti biometriju bez e, krađe i prijevara, onda možemo e, tu unositi novac. Biometrija i digitalizacija je nešto Dakle, mi smo digitalizirali nekoliko milijuna naših korisnika, ali danas imamo više od 50 milijuna digitaliziranih korisnika i to nam e, daje veći integritet naših operacija. znamo kad ulazimo u neku zemlju, e, dakle koristimo biometriju i za robu i za novac, Međutim, sada je sustav puno bolji kada imamo biometrijske podatke i digitalizaciju sa tim modalitetima koje koristimo. Imamo parametre za svaku zemlju i bilo bi nam drago kad bi jedan od članova našeg tima ušao u detalje, ali ostavit ću to stručnjacima. Postoji ozbiljna rasprava u svakoj zemlji, recimo u Libanonu. Ako donosimo robu u Libanon, a hranimo milijune ljudi u Libanonu, ako se izvučemo iz Libanoma, Libanona, to će imati katastrofične gospodarske posljedice. Međutim, mi to činimo sa e, jednim sustavom transfera novca. A ako, ako ulazimo sa robom, onda ćemo uništiti e, cijene robe za ostale ljude. I zato moramo procijeniti e, gospodarske interese što je strateški bolje i onda to naravno e, usklađujemo sa donatorima koji onda e, odlučuju financirati to. U, recimo u Libanonu smo identificirali oko 500 malih trgovina. Recimo, sirijski izbjeglice ulazi sa e, jednom karticom koja izgleda kao kreditna kartica, možda je biometrijska, možda nije, i mogu kupiti samo određenu količinu robe u toj trgovini, ali to stimulira lokalno gospodarstvo Libanona kako bi stabiliziralo gospodarsku situaciju. Istovremeno e, daje veću raznolikost i e, slobodu izbjeglicama kako bi njihov život bio normalniji. A, Sjeverna Koreja. Sjeverna Koreja. Mi pregovaramo sa Sjevernom Korejom i sa e, nekim donatorima, sa e, imamo najveći otisak u, e, u Sjevernoj Koreji, pomažemo oko pola milijuna do milijun ljudi. Mi smo napravili procjenu u ljeto, početkom jeseni. Sjeverna Koreja je jako bila zabrinuta zbog svoje situacije mi smo se s njima sastajali, pregovarali, e, pristup, neutralnost, neovisnost, jer donatori su se brinuli da e, oni korisnici kojima je hrana namijenjena možda neće dobiti e, tu hranu, nego da će to možda ići na vojsku i zato smo imali vrlo podrobne rasprave i pregovore i došli smo gotovo do e, konačnog, e, konačne rasprave i onda je došla Kina sa stotinama tisuća e, paketa robe i povećala svoju ulogu i mi smo odmah to zaustavili. Ono što trenutno ne znam, a ovaj tjedan upravo na tome radimo, jest e, da se situacija poboljšala u odnosu na to da Kina e, robu unosi. Međutim, ne znam kakva je situacija danas. Pokušavamo je procijeniti jer koronavirus je naravno stvorio vrlo ozbiljnu, e, ozbiljnu prepreku kretanja robe i usluga u ovoj regiji. Pa smo sada opet, pa sada opet razmišljamo o tome što bismo sada trebali činiti. Južna Koreja je ponudila oko 50 tisuća metričkih tona, ali Sjeverna Koreja za sada to odbija prihvatiti. Dakle, Sjedinje države, Švedska, Švicarska, Kina e, šalju nekoliko milijuna dolara. Rusija također to financira. I to je opseg naših operacija, ali još uvijek smo najveća operacija jer zbog e, unosa robe kroz vojni i vladin sustav u Sjevernu Koreju. Imam jedan zahtjev, nemam zahtjeva iz e, kluba RINJU, e, gospođa Langse iz Zelenih. Ja bih vrlo rado postavila svoje pitanje na njemačkome. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju, na izvješću želim nešto postaviti pitanje vezano za Siriju, Bliski istok. Rat u Siriji jest takozvani proksi e, rat, rat preko predstavnika, dakle dovelo je e, do cijelog niza e, izbjeglica, 60% od njih su djeca, bijeg iz Idlepa kao jedan od najopasnijih Ispričavam se. I restart? Hoću li ponovno odpočeti s postavljanjem pitanja? Hvala vam lijepa. Could the English interpreter say Mogu li engleski prevoditelji nešto reći? A sada je u redu. Ispričavam se. Sada funkcionira. Dakle, još jednom počinjem sa svojim pitanjem. Dakle, rat u Siriji je rat preko zastupnika, dakle, građanski rat, govorimo 900 tisuća e, izbjeglica, od kojih 60% djeca, mladi, koji, e, koji se jedva percepiraju u javnosti. E, I bijek iz Idlepa označava se kao području E, deskalacije, on jedan od najopasnijih pothvata, jedna od e, humanitarnih organizacija e, kaže da e, mjesečno podržava 1,1 milijun ljudi nas i šest milijuna u sjeverozapadnom dijelu Sirije e, zapravo e, bježe u susjedne zemlje. Dakle, moje pitanje, kako se nosite sa situacijom, ono sa, dilemom da Tursko, da, Turska govorimo dakle o deset tisuća e, e, naselja koje žele izgraditi na sirijskom prostoru uz e, potporu i njemačke vlade. To se tolerira. Dakle, moje pitanje je li to jedino pragmatično rješenje kako bi se djelovalo protiv te velike humanitarne krize? Koji su konkretni izazovi na terenu? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, Aktualno postoji zahtjev o, za humanitarne e, koridore kako ocjenjujete mogućnost e, provedbe tih e, koridora koji konkretni parametri bi se trebali zadovoljiti kako bi se zaustavila daljnja, daljnje ratne operacije također se govori o crvenim e, linijama Europske unije kada se, odnosi, kada se govori o odnosima sa Sirijom. Dakle, dakle, mi ne pružamo potporu za e, izgradnju, obnovu e, Sirije. Kako realistično to ocjenjujete i što znači povlačenje granica crvenih crta? Što to znači za vas i vašu organizaciju? Dakle, to bi bilo sve sa moje strane. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Ja bih, e, predložio da još jedno pitanje uzmemo kako bi mogli za, zaključiti. Ana Fotiga. Hvala gospodine predsjedatelju. Puno vam hvala što ste podijelili vaša mišljenja s nama, s, na, s Europskim parlamentom. Svakako e, zahvalite i svim svojim kolegama i kolegicama. Zaista smo impresionirani e, vašim postignućima za program, e, svjetski program hrane. Jer posebno zato što znamo koji su se problemi javljali u prošlosti, zato mislim da su ove aktivnosti zaista impresivne. Željela bih na neki način se nadovezati na prethodno pitanje uzevši u obzir e, raznolikost različitih dionika u Siriji. Na koji način vidite mogućnost da djelotvorno odgovorite na ovakve krize kao što je Idlib? gdje moramo zapravo pružiti e, raznoliku robu, ne samo e, hranu, nego i e, ogrijev, jer su tamo cijene užasno visoke. Isto tako neishranjenost će se tamo dogoditi, a to će dovesti možda i do nekih epidemija. S druge strane, u Africi imamo veliki angažman Kine. Kako gledate na krize vezane za vaše aktivnosti u slučaju e, širenja epidemije u tom području? uzevši u obzir e, isto tako i nedostatak zdravstvene skrbi. Kako se bavite s time? Imate li posebne programe da, kako bi se bavili recimo sa djecom e, koja imaju, e, koja pate od e, ozbiljne neishranjenosti. Vidjeli smo da postoje neki takvi programi, prije smo to vidjeli u Narodnoj Republici Kongo. I mislim da je to izuzetno važno i zahtjeva različitu ishranu nego što je obična hrana. Hvala vam lijepa. Hvala i Chris Peters je posljednji govornik. Hvala, gospodine predsjedatelju, dragi predsjedniče. Kao prvo želio bih čestitati eh, direktoru eh, i na poslu koji je obavio i koje će obaviti u budućnosti. Moje pitanje je vrlo konkretno pitanje. Shvaćam da sada postoji ogroman problem u Somaliji, Etiopiji i Keniji e, vezano za skakavce, za najezdu skakavaca. Dakle, 15 milijuna skakavaca svaki dan pojede 200 tona e, usjeva. Naravno, to je veliki problem. Je li to nešto s čime se vi možete pozabaviti? Je li to vezano za klimatske promjene? Na koji način možemo spriječiti ovakvu e, masovnu katastrofu koja se tamo događa? Koliko sam shvatio, više od 15 milijuna ljudi je sada bez hrane. Hvala. Final round and u redu, hvala. Dakle, e, posljednji odgovori i nakon toga e, završavamo. Sirija. E, Sirija, tamo se situacija svakodnevno mijenja. Mi otprilike dajemo 4,5 5-8 milijuna ljudi. 2017. i 2018. zbog naših aktivnosti e, mogli smo vidjeti da se smanjuje cijena roba. E, međutim, nažalost, zbog sukoba i e, većeg sukoba ponovno cijene robe idu dalje za cijelu zemlju. Eh, u mnogim eh, drugim eh, dijelovima zemlje je zapravo situacija bolja bez obzira na politiku, međutim u ovom konkretnom dijelu je situacija sve gora i gora i to svakog dana, svaki sat. Zbog operacija na liniji fronta, evo ovdje možete pogledati kako izgleda karta, ovo sve što je u ružičastoj boji E, tu je sirijska vlada, e, onda ovdje imamo e, tursku i ovu liniju fronta i što sa tim linijama fronta? Tu ne imamo zapravo problem sa e, robom e, koju e, mi prenosimo jer tu trebamo pregovarati i sa različitim problemi, sa različitim stranama i Rusi i Turci i Sirija i svakog dana se mijenjaju 50 tisuća 150 tisuća ljudi e, e, ovisi o našoj pomoći. E, mnogi su u toj regiji gdje su premješteni ljudi. 80 do 90 tisuća je premješteno u ovoj Idlibu, u toj regiji i većina dolazi iz, robe dolazi iz Turske. Dakle, kako mi ubacujemo robu u E, e, Siriju, to je sad postao pravi problem e, baš u odnosu na Idlib i na taj dio i mi zapravo svakodnevno, svaki sat pregovaramo s njima. Ja ću otići tamo u sljedeća dva tjedna. Naš koordinator isto je tamo otišao na jedan hitan sastanak. On je vrlo zabrinut zbog situacije na terenu i temperature i vrijeme. Samo vrijeme, samo vremenske prilike su faktor jer jednostavno je prehladno i nemamo e, dovoljno šatora, e, tako da je situacija doista e, strašna tamo. Mogao bih od Siriji dugo, na dugo i na široka. I ovdje govorimo o 5 do 6 milijuna osoba koje su još i oko Sirije, Libanon, Jordan, Turska. Dakle, e, e, ova svjetska e, VFO je organizacija koja se bavi velikim humanitarnim problemima. E, međutim, što se tiče korona virusa, e, ova pandemija, recimo, ako dođe do Afrike, mi imamo mehanizam e, za takav slučaj, za jednu hitnu situaciju, ukoliko do nje dođe. Dakle, govorim općenito, kako bismo minimizirali kretanje stanovništva i kako bi ostali tamo gdje jesu i kako bi dobijali pomoć i minimizirali, kako bismo minimalizirali rizik širenja bolesti. Dakle, da, bavimo se i pitanjem naravno neishranjenosti, tu radimo e, e, s UNICEF-om, e, imamo fantastično partnerstvo s njima, suradnja je stvarno odlična. U svakom slučaju imamo stvarno fantastično partnerstvo s UNICEF-om i ono na čemu radimo u posljednjih nekoliko godina jest da recimo različite EU kompanije recimo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 umjesto da kupujemo e, e, u EU e, proizvode za takve neishranjenost djece, ozbiljnu neishranjenost, zapravo te kompanije, te, ta poduzeća sada proizvode na licu mjesta i ponekad to uključuje 35 tisuća poljoprivrednika i to je fantastična prilika za njih, a i pomaže nam za borbu protiv takve vrlo vrlo e, ozbiljne neishranjenosti e, djece. E, I sada kupujemo u Africi 1,6 milijardi dolara robe i usluga i na taj način pokušamo stvarno potaknuti lokalnu ekonomiju. A sada, što se tiče skakavaca, prije tri godina su rekli da će FAO E, poslati 76 milijuna e, e, za to ili treba poslati za šest mjeseci će to, trajati, će to koštati 1,1 milijardu dolara i naravno da mi nemamo 1,6 milijardi dolara da to potrošimo sada, da, da potrošimo na skakavce pa idemo onda pokušati riješiti problem s manje sredstava. Međutim, mi smo e, dali e, e, pristup za sustave logistike, praćenja, E, e, sve što im treba e, kako bismo se borili protiv toga. Surađujemo s Kenijom, Ugandom. Trenutno, ne znam jeste li vidjeli ovaj, ovo izvješće od jutros. Evo sada su, sada je najezda skakavaca prešla na Južni Sudan, a tamo već imamo i sukobe i poplave. Dakle, mislili smo da situacija ne može biti gore i što se sad dogodilo? Evo, sad su došli još i skakavci. A koronavirus, je li koronavirus uopće prisutan? prisutan u e, Africi. E, moram vam iskreno reći da jednostavno ne mogu uopće zamisliti sa svim ovim e, kinezima koji rade u Africi, ne mogu zamisliti da ova gripa još nije došla u Afriku. Jednostavno to ne mogu zamisliti. A sada je li e, e, došla ili ne, ali ako dođe do epidemije, onda ćemo morati aktivirati čitav niz operacija. Već smo se počeli s pripremama, već smo počeli sa sastancima u odnosu na ovu potencijalnu e, pandemiju. Mnogi ljudi su zaboravili da je već bilo takvih pandemija, ptičja gripa, puno toga se događa E, što se tiče e, e, ove naše zemlje, virusi, poplave, vulkanske aktivnosti, podrhtavanje na mnogim dijelovima zemlje. Da, evo, naša zemlja je malo ljuta, čini se, i puno e, posla imamo e, pred nama za 2020. godinu. Međutim, moramo strateški trošiti novac, strateški koristiti programe, a u tom slučaju možemo donijeti stabilnost u ona područja E, koja su e, vrlo e, važna i upravo zbog toga sam razgovarao sa vođama drugih EU nacija i Ujedinjenih SAD-a. Stabilnost hrane je izuzetno važna, od ključne važnosti za mnoge probleme širom svijeta. Imamo stvarno neka rješenja i ako to učinimo recimo u odnosu na migracije, onda je pitanje migracija zapravo jednostavno pitanje jer e, pitanje koje je stvarno najstražnije to je da jednostavno pokušavaju majke, očevi pokušavaju održati na životu e, djecu. Imamo probleme sa neishranjenošću, imamo probleme e, sa skakavcima, najzda. Da, to je nažalost 2020. godina. Evo, zahvaljujem Evropskoj uniji, zahvaljujem na svoj potpori koju dobijamo i ponovno E, se vraćam na početak, nemojte okliječati e, dođite s nama e, na teren, odite u Sudan s nama, Južni Sudan, susret, morate se susresti s našim timovima koji su tamo prisutni na terenu. Vidjet ćete što radimo. I ovo zadnje što ću reći, to je najveći, najveća molba koju imam. E, ja sam u UN sustavu, multilateralnom e, sustavu već dugo vremena i e, ono što, zbog čega sam zabrinut, to je da Europska unija, države članice, SAD i drugi donori na međunarodnoj razini da moraju e, e, biti strateški, zajedno strateški djelovati. Ja sam vidio da recimo malo SAD e, djeluje, malo Amerika djeluje, malo jedna kraljevina. To jednostavno ne daje dugoročne rješenja i rezultate. Treba nam strateško planiranje i zajedničko planiranje, naročito kad se radi o Africi. ako možemo strateški djelovati, zajednički djelovati, onda možemo iskoristiti ovo malo sredstava koje imamo jer ćemo naći načina da izgradimo e, e, ceste, škole, da strateški pomognemo ovim zemljama. Jer ako to ne učinimo na taj način, ako strateški ne djelujemo, onda će to koštati puno više. Pa vam zahvaljujem na pozornosti i molim vas ne zaboravite da smo tu e, na raspolaganju e, da odgovorimo na sva eventualna pitanja. Evropska unija, e, komisija, pitanja svih naših saveznika, jer vi jeste doista naši saveznici na terenu. Hvala, ovo je bilo doista izuzetno zanimljivo i e, o jednoj stvari trebamo razmisliti kada putujemo u Sudan e, E, možda ćemo otići u Libanon na misiju, e, možda e, bismo trebali stvarno se susreti sa predstavnicima EFAO-a. Dakle, hvala, hvala na vašem sudjelovanju i hvala što ste bili s nama i što ste došli u Brisel.